i uvijek tijekom pregovora će komisije redovito izvještavati parlament o daljem razvoju događaja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo još za raspravu, dakle, kada govorimo još o kraju, imamo dva kluba zastupnika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 als nächster punkt der tagesordnung folgt die riječ je o sada trgovačkim odnosima između europske unije i tajvana pa ćemo dati riječ našoj europskoj komisiji a prije toga će gospodin gaspari koji je izradio izvještaj o stanju tih odnosa održati svoj referat. Štovane kolegice i kolege, bilateralni ugovor trgovački između EU-a i Tajvana je iznosio više od 40 milijardi eura prije prošle godine, a trgovački odnosi su se nastavili dalje intenzivirati i razvijati. Europska unija je bila vrlo aktivna u samom Tajvanu i oko njega, pogotovo što se tiče trgovine. Već nekoliko mjeseci im na snazi ugovor o slobodnoj trgovini između Europske unije i Južne Koreje. Također smo započeli sa pregovorima oko takvog ugovora s Japanom između Japana i Europske unije, a isto tako kao što smo cijelo vrijeme ovo govorili, želimo intenzivirati naše trgovinske i opće gospodarske odnose s Kinom i pripremamo veliki sporazum sa Kinom o direktnim investicijama. Dakle, kao što vidite, sa samim Tajvanom i sa zemljama oko njega smo intenzivirali odnose. Međutim, unatoč tome nismo još direktnu trgovinu sa Tajvanom doveli do razine koju bi želi. Sad naravno nema smisla da govorimo o Tajvanu kao zemlji s kojom ćemo sklopiti poseban ugovor o slobodnoj trgovini s obzirom na političke nemogućnosti, ali svejedno trebamo naše dobre odnose i razmisliti o tome kako ćemo te do sada već dobre odnose još i dalje voditi sa Tajvanom. U okruženju koje smo upravo opisali dakle mi u okruženju u kojem se zemljama susjedama Tajvana koje ga okružuju jako intenziviramo svu suradnju, pogotovo i industrijsku razmjenu, a naša su europska poduzeća i na samom Tajvanu ekstremno aktivna i ekstremno se trude i Evropska unija i naša poduzeća spadaju među najveće investitore na Tajvan. Eto, u tom smislu trebamo dalje razmišljati na koji sve način možemo intenzivirati i dalje te trgovanske odnose s Tajvanom i bez jednog službenog sporazuma o tome. I zato pitamo Evropsku komisiju danas koje mogućnosti Europska komisija vidi da te trgovinske odnose sa Tajvanom dalje poboljšamo s obzirom na situaciju koju sam već opisao i s obzirom na predstojeće pregovore koje ćemo otvoriti s Kinom. I prema tome što možemo učiniti pa da Tajvan ne strada u tom trokutu ili četverokutu ili mnogo kuti naših trgovinskih odnosa sa njegovim susjedstvom i sa Kinom, što naravno politički nešto znači. Ja sam inače svim našim klubovima zastupnika vrlo zahvalan svim našim kolegama da smo se uspjeli u svim raspravama kroz sve klubove zastupnika prvo smo uspjeli otvoreno razmijeniti svoje mišljenja, potom postići suglasnost da želimo postaviti ovo pitanje komisiji kako ćemo intenzivirati naše trgovinske odnose. Hvala lijepo kolega Kaspari, a sada ja našem povjereniku De Gihtu dajem riječ. Thank you Puno vam hvala gospodine predsjedniče, gospodine Gaspari i uvaženi zastupnici. Prije dvije godine Europska komisija odgovorila na uh, usmeno pitanje uh, o odnosima Europske unije i Tajvana. Ono što je rečeno tada i danas uvelike vrijedi, da uh, Tajvan je postao jedan od naših najvećih trgovinskih partnera s 15. mjesta 2011. godine došao je na treće jesto. E, također je Europska unija jedan od najvećih ulagača u tu zemlju. Kad pogledamo brojke u proteklih 20 godina, e, trgovinski odnos između Europske unije i Tajvana su e, značajno uznapredovali i dostigli one s SAD-om i Japanom. Europska unija i Tajvan već imaju sveobuhvatan dijalog. Dužnosnici se sastaju više puta godišnje, također postoje stručni sastanci, e, raspravlja se o sanitarnim i finosanitarnim e, pitanjima, o e, različitim trgovinskim e, preprekama, o tehnologiji, o farmaceutskim standardima i tako dalje. Dijalog se posebice usredotočuje na necarinske prepreke i sve to donosi rezultate za obje strane. izgrađeno je uzajamno e, razumijevanje i to je dovelo do stvaranja e, zdravog ulaganja, okruženja za ulaganje kojim se štite e, pravi intelektualnog vlasništva i investicijski tokovi. Isto tako su ispregovarani pregovori sa Tajlandom, Japanom, Južnom Korejom i tako dalje. Isto tako smo spremni za takve pregovore sa kontinentalnom Kinom o kojima smo malo čast e, plenarno raspravljali. Trebamo se usredotočiti e, prije svega na naše planove, investicijske planove. S vremenom ćemo vidjeti su, koje su mogućnosti za ocjenu naših odnosa e, s Tajvanom. Bitno je da se pokrije e, pristup e, tržištu. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepo gospodine povjereniče de Gucht, sada idemo e, po stranačkim klubovima. Predstavnici stranačkih klubova će po dvije minute govoriti. Izvolite kolega Stasnik. Hvala. E, podržavanje ove rezolucije je korak u pravom smjeru kako bi se osnažili odnos između Europske unije i Tajvana i u kulturnom i u e, gospodarskom smislu. U protekla dva desetljeća bilateralna trgovina između Europske unije i Tajvana se e, povećala 12 puta. Obje ekonomije rastu. Vrijednost trgovine iznosi 40 milijardi 2011. godine. Istovremeno, potencijal, trgovinski potencijal nije dostignut. E, Tajvan je solidna, čvrsta demokracija. Radi se o živahnoj ekonomiji i ko može biti na korist Europskoj uniji. Prije nekoliko godina, kada sam ja u svom odboru INTE zagovarao e, snažnije gospodarske odnose s Tajvanom, odnos komisije bio je mi ne želimo biti prvi, predvodnici. Poruka je bila jasna. Europska unija nije htjela provocirati Kinu. Htjeli su vidjeti kako će eh, kako će se reagirati na kineski sporazum eh, o slobodnoj trgovini s Tajvanom. Nakon toga sada eh, Južna Koreja, Singapur, Novi Zeland, Australija već su ili sklopili takve ugovore o ulaganjima ili o tome pregovaraju. Može li si Europska unija priuštiti da to ne učini? Odgovor treba biti vrlo jasan da bi koristi imali građani obiju zemalja e, potrebni su pregovori o takvom e, sporazumu i oni trebaju započeti što je prije moguće. Hvala na pozornosti. Hvala kolega Stasnin. Sada kolega Moreira na jednu minutu. <clears throat> Časni predsjedniče, trgovinski odnos između Europske unije i Tajvana su ispod mogućeg potencijala. Unatoč činjenici da je bilateralna trgovina se povećala 12 puta u posljednjih 20 godina, tako da postoji prostor za unapređivanje trgovinskih odnosa između Europske unije i Tajvana. Te odnose potrebno je produbiti. Europska komisija, odbori, e, rezolucija koju nudi odbor za vanjske e, vanjska ulaganja nudi mogućnost za ostvarenje tog potencijala. Europska unija bi trebala pregovarati o ugovoru o ulaganjima ne samo s Kinom, već i s Tajvanom. E, naravno, pritom treba uzeti u obzir potrebne uvjete. Europska unija ima nadležnost nad e, ulagačkim sporazumima. Naravno, jasno mi je da se mora dogoditi recipročna e, liberalizacija otvaranja, odnosno liberalizacija pristupa tržištu. I u priopćenju Europske komisije iz 2010. godine se o tome govori i nema razloga da se Tajvan ne uključi u plan Europske komisije. Hvala kolega Morera, a sada kolega Kazak na dvije minute. Gospodin uvaženi gospodin komisar. E, Hvala gospodine predsjedavajući, e, poštovani povjereniče. Ne volim ponavljati brojčane podatke koji karakteriziraju naše trgovinske odnose s Tajvanom. Sasvim je jasno da kaskamo, da ne ostvarujemo stvaran potencijal naših gospodarskih odnosa. Treba ih produbiti, treba ih nadograditi. Oni su već sada dobri. Razvoj industrije i informacijske tehnologije i zelenih tehnologija omogućit će otvaranje novih radnih e, mjesta. Radi se o visokovrijednim e, sektorima koji e, mogu omogućiti rast obama partnerima. Također treba reći da je konstruktivan e, pristup Tajvana doveo do potpisivanje 31 bilateralnog sporazuma, uključujući sporazume s e, Kinom i Japanom. To pokazuje da je Tajvan spreman za potpisivanje sličnih sporazuma s drugim partnerima, pa sporazuma koji se temelje na na sustavu multilateralne trgovine VTO-a. Budući ugovor, odnosno sporazum između Europske unije i Tajvana će dovesti do povećanja europskog izvoza za e, do 12 milijardi eura godišnje. Stoga potičem komisiju da iskoristi ovu priliku i da pronađe temelj za pregovaranje ovakvog bilateralnog sporazuma. Ne smijemo podcjenjivati uzajamne koristi od budućeg sporazuma s Tajvanom Uvjeren sam da e, Tajvan neće e, zaostajati u odnosu na kontinentalnu Kinu, jer će e, sporazum poslati snažan signal da Europska unija podržava pluralizam i demokraciju u zemlji kao što je Tajvan. Hvala. Hvala kolega Kazak, a sada na pola minute, na minutu i pol kolegica Keller, izvolite. Hvala lijepo. Mi zeleni zapravo tu žurbu s kojom se e, traži intenziviranje trgovinskih odnosa s Tajvanom ne razumemo u cijelosti. Pa napokon, pa evropska poduzeća su već u Tajvanu. Na prvom mjestu je Evropska unija kao trgovinski partner. Obje, gospodarstva su vrlo dobro povezana. Prema tome ne vidimo da je potrebna hitna akcija da bi se tu nešto intenzivirati. Osim toga, zašto čemu mi da tu intenziviramo? određujemo sad nove prioritete u našoj trgovinskoj politici Europske unije, zašto da to namećemo Europskoj komisiji s obzirom na to da su i naši resursi trenutno trebaju biti pošteđeni. I mislimo da imamo jako dobrih pregovora i sa Kanadom, Amerikom i sa drugima. A osim toga takvi sporazumi bi nam bili i skupi kasnije, jer kada bi ga čak i postigli, onda bi ga kasnije puno teže još održavali puno bi nas previše stajalo. Osim toga mi zeleni ne želimo, ne zaboravljamo da je problem s e, paralelnom pregovaranju sa Kinom i Tajvanom jer kako ćemo se sada tražiti jedan novi sporazum sa Tajvanom ako s druge strane sa Kinom pokušavamo pregovarati o novom ugovoru. Osim toga, mi ne želimo ni u kom slučaju bilateralni ugovor nikakav postići ako se pritom ne poštuju naše temeljne vrijednosti kao što je zaštita ljudskih prava i zaštita okoliša. I prema tome mi ne vidimo čemu ta žurba. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Kellera. Sada na dvije minute kolega Tenok. Mikrofon. Upaljen je mikrofon. Gospodine predsjedniče, kao e, predsjednik grupe prijateljstva s Tajvanom, ja već godinama e, pozivam Europsku uniju da odgovori na inovacije i dinamiku gospodarstva Tajvana. E, sporazum bi bio koristan za obje strane. Tajvan je jedno od gospodarskih čuda 20. stoljeća E, imao e, kolonijalnu prošlost koja je bila teška, a to se bitno promijenilo. I zadnji proizvodi e, koji se pojavljuju na tržištu, a tajvanske su proizvodnje, su velika konkurencija europskim proizvodima. I stoga sporazum ima smisla i za nas i za njih. Europska unija je e, već sada najveći izvor e, izravnih e, stranih ulaganja u Tajvanu. I s obzirom na mali broj stanovnika u Tajvanu i konkurenciju na tom kontinentu, to je doista velik uspjeh. Sasvim jasno PRC je nešto o čemu, odnosno Kina je uvijek uključena u pregovore s Tajvanom i bitno je da se sklopi sporazum i s Kinom. Tajvan je također pokazao kroz e, sporazum o slobodnoj trgovini s Novim Zelandom da provodi određene e, politike ko iako e, ga to nije službeno priznato sasvim je jasno da Kina e, vrši ogroman politički pritisak na Tajvan. Europska unija podržava napore Tajvana da sudjeluje u svjetskoj gospodarskoj organizaciji i drugim međunarodnim organizacijama. Tajvan je važan gospodarski partner koji podržava demokraciju i vladavinu prava. Hvala. Hvala kolega Konek. Može jedno pitanje kolege Šulca, vama, kolega Tenok. Dopuštate li gospodina Šulca da vam postavi pitanje? Hvala predsjedniče. Kolega Tenok, dakle moje pitanje kako vi to mislite o politici Europske unije prema Kini? Obrazloženje recimo vaše želje da se uspostave veze jače sa Tajvanom smatram relativno neprozirnim i dvosmislenim jer s druge strane se vi vadite na to da se e, vi ispričavate s time što se bojite neriješenih kinesko-tajvanskih odnosa. Ali s druge strane mi znamo da su uzajamno postignuti jako veliki profiti upravo zahvaljujući tome. Foxconn je napokon jedno kinesko poduzeće koje ima jako loše radne uvjete i mislim kako vi zapravo o tome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 Hvala kolega Hvala kolega Tenok, sada kolega Beldorf na jednom Voorzitter, als Nederlander ben ik mij bewust. Kao nizozemac, doista sam svjestan povijesnih veza s Tajvanom e, zbog Formoze. Odnosi datiraju iz 1964. godine. Poziv za osnaživanje odnosa između Eh, Europske unije i Tajvana nije nešto što je zaključeno. Prije nekoliko godina je bila jedna rasprava o odnosima s Tajvanom. Ja sam se zalagao za unapređenje tih odnosa kako bi se osnažili trgovinski odnosi. Međutim, dvije godine kasnije, nažalost, ništa se nije dogodilo. Činjenica da postoji gospodarska korist za obje strane je neosporna i zbližavanje u pogledu trgovinskih odnosa između Europske unije i Tajvana je dio e, zapravo e, nastavak trenda odnosa između Tajpeja i Pekinga, tako da bi produbljivanje tih e, odnosa pomoglo objema stranama. Der Redner im Namen der Fraktionen, Herr Kollege Golnisch. riječ gospodinu Gomešu. Portugais naš kolega nam je sasvim sigurno htio naglasiti povijest odnosa s Tajvanom, zato što su oni e, došli puno prije nizozemaca, ali to nije današnja tema. E, sasvim je dobro da je 1949. godine ta e, zemlja izbjegla komunizam. Međutim, disciplin, disciplina, kultura, tradicionalne vrijednosti koje se tamo njeguju dovele su do strašnog razvoja zemlje. I kad pogledamo e, Kinu, e, možemo vidjeti što bi se s njom dogodilo da se izbjegao e, maoizam. I taj rast Tajvana doveo do toga da je konkurencija Tajvana koja je potrebna za trgovinske, međunarodne trgovinske odnose ne ovisi ili ne temelji se na socijalnom dumpingu kao što je slučaj sa drugim zemljama, e, pogotovo kad je riječ o kontinentalnoj Kini koja je postala paradigma socijalnog e, dumpinga. E, naravno, slobodna trgovina je nešto što je pozitivno, o tome nema rasprave, ali kad je riječ o formalnim odnosima s Tajvanom, mislim da je bitno da se e, prekine s licemjerjem. E, radi se o zemlji koja, čiji narod može odlučiti e, postati dio Kine ili da bude samostalna država. To je članica VTO i drugih organizacija i mi ih trebamo podržati. Gospodin Gomeš najprije ćemo čuti gospodin, gospođa e, Andre Kine. E, Tajvan ima snažnu snažne ekonomiju. Osim što ulaže u samostalne operacije, brojne tvrtke imaju e, zajednička ulaganja s tajvanskim kompanijama. I Europljani su najveći investitori u Japanu, ispred SAD-a i Japane. Većina malih i srednjih europskih tvrtki koje posluju u Japanu, posluju i u kontinentalnoj Kini. E, brojne broj od njihovih aktivnosti e, vezane su uz unapređenje učinkovitosti. Kad je riječ o političkom aspektu ove debate, svi, svi znamo e, kako je kompliciran status Tajvana u međunarodnoj zajednici. Kad je riječ o E, trgovinskim odnosima, treba reći da se radi o demokratskoj zemlji i samim time treba postati e, dijelom globaliziranog međupovezanog svijeta. I Um, isto tako potpisan je sporazum, okvirni sporazum o gospodarskoj suradnji između Tajvana i Kine. A to potvrđuje i važnost Tajvana za vlastiti gospodarski razvoj. Da zaključim, e, važnost Tajvana u gospodarskom, svjetskom gospodarstvu opravdava potpisivanje sporazuma Europske unije s Tajvanom. Takvi sporazumi e, sa Singapurom i drugim e, zemljama potvrđuju da je dobar trenutak za to. E, Europska unija bi imala koristi od tog sporazuma, ne samo zbog e, povećanja e, trgovinskih odnosa, već zato što bi se povećala i trgovinska razmjena između Europske unije, Tajvana i Kine. Gospodin Kocolino. Hvala. Nakon Japana i Južne Koreje, a malo prije smo govorili i o Kini, Mislim da je sada trenutak i mislim da je sada od ključne važnosti da donesemo odluku i pokrenemo pregovore s Tajvanom. Trgovinski trendovi su se ojačali posljednjih e, godina. Još nismo ostvarili potpuni, puni potencijal i mi Europska unija bismo trebali biti glavni investitori u Tajvanu. Naše tvrtke e, podržavaju potpisivanje ovakvog sporazuma s Tajvanom, no unatoč tome nedostaje institucionalni okvir i može biti sklopljen prekasno s obzirom na ono što se događa na terenu. Stoga je od ključne važnosti da uložimo napore kako bi Europska unija sklopila sporazum o ulaganjima sa Tajvanom. To bi bio korak naprijed. To je također mogućnost da e, na neki način ostvarimo politiku za razvoj i rast Europske unije. Tajvan je e, iznimna zemlja u smislu demokratskog procesa, gospodarskog rasta i e, društvenog rasta i zaslužuje novu vrstu pozornosti od strane Europske unije. Stoga e, ohrabrujemo Europsku komisiju da radi u tom smislu i da kao i s Kinom pokrene pregovore sa e, Kinom. Hvala gospodine e, Rinaldi. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Tajvan je gospodarska sila i već imamo sklopljene bilateralne sporazume s brojnim zemljama kao što je primjerice slučaj s Kinom. Ali, Kina, ali Tajvan je također demokratska zemlja i stoga mi govorimo istom, istim jezikom. Radi se o pluralističkoj zemlji koja poštuje individualna prava. Stoga ako ćemo, ako ćemo potpisivati bilateralni sporazum eh, s Kinom, onda bismo trebali i s Tajpejom i postoji niz razloga za to. Ako pogledamo trgovinsku razmjenu, imamo kvalitetne proizvode, a Tajvan je jedno od područja e, gdje se nalazi najveći broj veta za tehnološke proizvode. Osim toga, e, e, trgovinska razmjena s Tajvanom se povećava i bitno je da se pobrinemo, da ne povećamo samo trgovinsku razmjenu s Kinom. I kad je riječ o političkoj perspektivi, Tajven Tajvan je neovisna zemlja i neovisna je već nekoliko, već neko vrijeme. Kad je riječ o međunarodnim naporima, mislim da je bitno da prihvatimo e, realnost na terenu. Ovdje mi govorimo zapravo o tržištima. Hvala. Gospodin Klajs. Eh, eh, voorzitter een handelsovereenkomst tussen de europese unie en kad je riječ o sporazumu između Europske unije i Tajvana, treba reći da je taj sporazum vrlo važan. E, trgovinski odnosi između Tajvana i Europske unije u zadnjih 20 godina su se značajno povećali, osnažili, što znači da Tajvan zauzima važnu poziciju i nije im lako u međunarodnoj zajednici s obzirom na to da e, Narodna republika Kina stalno zaviruje taj, Tajvanu preko e, leđa. I to je nešto što nikad ne možemo dovoljno naglasiti. Tajvan i Kina e, pokušavaju sklopiti trgovinski sporazum. Ako je to moguće, to znači da je moguće da i Europska unija može početi takve pregovore. To je nešto što bi donijelo uzajamnu korist E, oba, objema strankama. I e, Tajvan bi izašao iz diplomatske pustoši. E, ali u tom smislu ne bismo htjeli poslati takvu poruku Kini. Tvrtke bi imale pristup tajvanskom tržištu i to bi mogao biti poticaj za poticanje bolje zaštite prava intelektualnog vlasništva europskih tvrtki. Tajvanske vlasti su poduzele sve mjere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 demokratični kraj. I što sam vidio? Dakle, posjetio sam Tajvan prije nekoliko mjeseci kao i mnogi među vama. Što sam tamo vidio? Vidio sam da je to demokratska zemlja. Sreo sam dvije velike političke stranke, a sve to skupa bila potvrda zato da postoji normalna demokracija, normalna politička E, kampanja i natjecanje i normalni izbori. A moram to naglasiti zato što nije to u svim zemljama Azije tako da imate takav normalan demokratski parlamentarni politički život. Isto tako sam vidio i vrlo naprednu tehnologiju, vrlo visoko razvijeno gospodarstvo. A mnogi od vas su danas govorili o odnosima prema Kini. Mislim da bi sada ovdje trebalo uzeti u obzir i nekoliko važnih činjenica kojih smo proteklih mjeseci postali svjedoci. Mi znamo da svakog dana desetine zrakoplova nadljetaju e, Tajvan ili tamo sljetaju, a desetine tajvanskih sljeću tjedno u Kini. Tisuće i tisuće ljudi iz Tajvana posjećuju familiju, rodbine ili poslovne prijatelje u Kini je obrnuto. Tajvanska poduzeća i njihovi poslovni ljudi milijarde dolara investiraju u Kini. Kada govorimo o tome da je Narodna republika Kina danas najveći izvoznik na svijetu, onda ne smijemo zaboraviti koji su deset, kojih je to deset najvećih izvoznika na popisu najvećih poduzeća u Kinu. Među njih deset je pet tajvanskih poduzeća koji su na prvih sedam mjesta koji su svoje novce i svoj know-how investirali u Kini i kroz to došli na taj popis najvećih kineskih izvoznika u svijetu. Zbog toga mislim da Europska unija definitivno mora intenzivirati svoje odnose sa Tajvanom jer to je povezano i sa Kinom. Hvala. Ja, senjora presidente, Uzimajući u obzir trgovinske odnose između Tajmana i Europske unije zasigurno je odgovarajuće da Europska unija odgovori na želje te države da se započne sa takvim pregovorima. To će isto pomoći da konsolidiramo europske napore u pogledu dakle demokracije, sljedeći neke druge sporaze koje imamo sa zemljama u toj regiji kao što je na primjer Južna Koreja i sad tako ćemo produbiti dakle odnos koji je dobar i za jedno i za drugo gospodarstvo, pa gotovo kada govorimo o pristupu tržištu i zaštiti ulaganja. Dakle, bolji trgovinski odnosi, pogotovo u području dakle, informacijske i komunikacijske tehnologije bi mogli poboljšati odnose. Naravno, sve to treba biti u skladu sa međunarodnim standardima i tu nam trebaju određene vezujuće klauzule kada govorimo o e, društvenoj odgovornosti, određenim socijalnim standardima sa pitanjima okoliša. Hvala lijepa, Green Watson. Tijekom naše posljednje debate govorili smo dakle o jednom vlastitom sporazumu vezano uz ulaganje, dakle možemo govoriti o određenom povijesnom e, trenutku, dakle ne bi trebao to biti jedan takozvani samostojeći sporazum koji bi stajao sam, dakle mi već desetljećima imamo trgovinske odnose sa Tajvanom i isto tako iz vrlo dobrih razloga. Dakle, ovaj azijski tigar je u stvari jedan lav slobodnog tržišta mi imamo isto tako redoviti dijaloge kako bi se pozabavili pitanjima trgovine i ulaganja. A kada govorimo o tim bilateralnim e, volumenu same trgovine, tu zaostajemo. Povjerenik je govorio o promoviranju europskih vrijednosti kroz jedan sporazum sa e, Kinom. Sporazum isto tako pomaže dakle, da podržimo demokratski Tajvan. Ako odlučimo da mm, pregovor e, i sporazum sa Kinom je način da poboljšamo dakle ulaganja i mogućnost trgovine, onda tako trebamo i razmišljati i o Europskoj uniji i o Tajvanu. Isto tako uključujući Europskoj investicijskoj banci da tamo ulaže. Dakle, predlažem je paralelni bilateralni sporazum sa Tajvanom gdje ćemo imati jednu situaciju win-win i za jednu i za drugu situaciju, dakle na dobro jedne i druge strane i time ćemo isto tako moći poboljšati samo kvalitetu ulaganja općenito gledajući. Plavi karton ili kartica za vas od kolege. Kolega Kazak, izvolite. Adrian Watson je netko ko dobro pozna Kinu. Spomenuli ste koliko je važno poboljšati naše odnose, ali isto tako znamo koliko je delikatna ta situacija s Tajvanom kada govorimo o kontinentalnoj Kini. Dakle, što mislite, koji bi bio odgovor Kine ako bi Europska unija Dakle, našla je jedan adekvatan način za poboljšanje e, naših odnosa sa Tajvanom. Da li bi trebali se plašiti onda odgovora Kine u tom smislu? Mislim da moj prijatelj Kazak se uistinu sada pozavio nečim što će zasigurno izazvati strah i kod vođa od nekih naših država članica, ali nama ka EU da tu budemo hrabri. Kina tu nema nikakve službene prigovore s našim pregovorima s Tajvanom ili sporazumom s Tajvanom. Zašto? E, dakle, i tu nema nikakvih opravdanja za takav jedan stav. Da u našem je interesu da promoviramo naše vrijednosti, dakle da imamo trgovinu sa svim zemljama i da priznajemo da kroz e, demokraciju mi imamo puno toga više zajedničko nego s onima koji nemaju takvu razinu demokracije. Gospodin Fjellner. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Europska unija se upravo složila oko sporazuma o slobodnoj trgovini sa Singapurom, radimo na tome sa Kinom, to znači da možemo imati e, jeftiniju robu za naše potrošače Europske unije, a Tajvan i njegova demokracija stvari je vrlo važan tu, to je naš sedmi poličini trgovinski partner kada govorimo o Europskoj uniji, a nemamo nikakav sporazum. E, e zašto ne? Naravno, Tajvan ne postoji za e, Peking, a to je samo jedna vrsta provincije za njih. E, na taj način je on nekako i uklonjen iz nekih e, institucija diljem svijeta, ali mislim da mi kao Europska unija ne moramo sudjelovati u tome. Novi Zeland je slož, e, s njima e, potpisao sporazum. Dakle, ako ćemo njima vjerovati, oni se vjerojatno ne bi ni usudili pregovarati sa Europskom unijom ako će time ugroziti odnose sa Kinom. Mislim da nećemo ih e, dakle staviti u nikakvu, da, u stvari da bismo ih mogli staviti u lošu poziciju ako upravo sa njihovom najvećom konkurencijom e, zaključimo sporazum. Dakle, Kini ćemo dozvoliti ulaz u Europu, a e, Tajvanu to ne dozvoljamo samo zbog toga e, što postivamo e, tog velikog diktatora koji se nalazi u njihovom susjedstvu. Ako tu postoje jasni argumenti za to, dakle tu se više radi o nekim moralnim pitanjima, Dakle, i u našu korist i u korist Tajvana bismo trebali započeti dakle, s pregovorima u pogledu jednog ambicioznog e, sporazuma i mislim da se ne trebamo plašiti stvari. Hvala lijepa. Gospodin Demera. mi smo odlučili da ćemo snažiti naše odnose sa azijskim kontinentom i da ćemo potpisati ambiciozne sporazume slobodnoj trgovini i druge zemlje poput Vjetnama, Tajlanda, Koreje, Južne Koreje imaju tu dosta dobre perspektive kada govorimo o Europskoj uniji. Stoga ne možemo onda izolirati određeni teritorij stanovništva time što će im nećemo dozvoliti pristup određenim dobrim stranama, odnosno nekom tržištu. S iste strane, Europska unija mora poštivati međunarodna pravila. Međunarodna pravila dozvoljavaju Tajvanu dakle, da vodi jednu konstruktivnu politiku. Imaju 19 sporazuma sa Kinom, a 31 s drugim zemljama. Dakle, to je isto tako dio Svjetske trgovinske organizacije, Azijsko-Pacifičkog foruma. Stoga ja isto tako podržavam ovo širenje odnosa između Europske unije i Tajvana. Gospodin Semera, Mera, uzimajući u obzir da je Tajvan 18. gospodarska sila na svijetu, odnosi između Europske unije i Tajvana su isto tako vrlo važni, upravo od vitalnog značaja dvanaest puta su veći e, nego e, odnosno povećali su se za dvanaest puta tijekom ovog desetljeća i sad kroz ovakav jedan sporazum bismo mogli konsolidirati te naše odnose i poboljšati ih postoje određeni gospodarski čimbenici e, povezani sa visokim demokratskim standardima u tajma, što znači da su oni važan strateški partner i time bih uistinu e, potaknuo komisiju ili hrabrio da započnu sa pregovorima s Tajvanom, dakle o jednom mogućem trgovinskom sporazumu. E, par podataka. 2012. je Tajvan postao punopravni član Svjetske trgovinske organizacije. 2010 u ovom domu smo odobrili liberalizaciju viznog režima. Ja sam bio izvjestitelj u lipnju 2010. je Tajvan potpisao sa Kinom, Narodnom republikom Kinom, dakle sporazum o slobodnoj trgovini i isto tako vezano za intelektualno vlasništvo. Osim toga postoji bilateralno gledajući 31 sporazum uključujući i Japan. E, dakle, razgovara se o okvirnom sporazumu sa e, SAD-om i uskoro će sklopiti sporazume u području gospodarstva bez diplomatskih odnosa sa e, Novim Zelandom. Dakle, dame i gospodo, na kraju Tajvan ima sporazum isto slobodne trgovine sa Panamom, Hondurasom, Guatemalom i Nikaragvom. I onda je uistinu od vitalnog značaja da komisija što je prije moguće započne progovore vezane uz ulaganje i sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Tajvana. Mislim da kolega Luhan nije u prostoriji, pa može se kasnije javiti. Dakle, da prvo gospodin Kelly. Zahvaljujem. Mudri učenik gospodin Tenoh je sve rekao kad je govorio o tom napretku koji je Tajvan postigao, govorio o tom financijskom dinamizmu, isto tako o gospodarskom čudu Tajvana i poboljšanju iz toga bi uistinu, uistinu imalo smisla poboljšati trgovinske odnose s njima, a sada je upravo i savršeni trenutak, upravo pravi trenutak za to. Paralelno dok razgovaramo o našim odnosima s Kinom, to oni ne isključuju jedan drugoga i na taj način možemo poboljšati odnose i sa Kinom i sa Tajvanom, pogotovo kada govorimo o trgovini. Pri tome trebamo uzeti u obzir činjenicu da Tajvan ima jednaka demokratska načela kao i mi, dakle i to moramo uzeti u obzir. Pa uistinu pozdravljam ovu diskusiju koju smo mogli čuti tijekom večeri. Hvala lijepa, kolega Morvaj. Hvala, drage kolegice i kolege. I kada šećete Budimpeštom ili posjetite neki drugi mađarski grad, vidjet ćete zasigurno nešto tužno. Veliki broj praznih trgovina, bez e, izloga veliki broj malih poduzeća ili trgovina koji su morali se zatvoriti, veliki broj obiteljskih poduzeća čime su uistinu ugrožene egzistencije obitelji ili čak uništene. I koji je bio razlog tome? Oni nisu mogli sudjelovati u tom natjecanju s multinacionalnim tvrtkama, lancima, jednostavno su bili preslabi za to. A s druge strane imamo sve više malih, većih poduzeća koji imaju veliki broj proizvoda iz Azije. To su većinom proizvodi loše kvalitete. Dakle, ove male trgovine u Mađarskoj se nisu mogli nositi s time. Ja sad ne mogu ulaziti u sve detalje, ali želio bih vas zamoliti sljedeće. Kad Evropska unija pregovara o trgovinskim sporazumima i kad mi o tome diskutiramo, isto tako molim vas trebate uzeti u obzir interese ovih malih i srednjih poduzeća. Sve bih vas molila da se držite teme i isto tako da se držite vremena. Tajvan je sedmi najveći trgovinski partner Europske unije u Aziji. Kroz poboljšanje međusobne suradnje, e, mislim odnosno da je poboljšanje takve suradnje od obostranog interesa, stoga bih podržao pregovore i sporazum između Europske unije i Tajvana. Ta stabilizacija odnosa iz Stabilizacija odnosa između Tajvana i kontinentalne Kine isto tako omogućila Europskoj uniji da proširi svoje djelovanje Dakle, i prema Kini i prema jugoistočnoj Aziji općenito gledajući trebamo imati na umu da bi Europska unija trebala bolje e, iskoristiti taj napredak u pogledu istraživanja i razvoja u e, Tajlandu kako bismo i mi mogli osnažiti naš održivi razvoj i konkurentnost e, kao Slovak mogu istinu potvrditi da se tajvanska ulaganja fokusiraju dakle na veću dodanu vrijednost. Dakle, trebamo naći načine da pregovaramo zaštiti ulaganja i drugim mogućim korisnim sporazumima. Kolega Brons. Hvala lijepa. Europska unija ima trgovinski deficit s Tajvanom, ali ima e, višak kada govorimo o uslužnim djelatnostima. E, dakle, kada govorimo o Velikoj Britaniji, odnosim gotovo tri prema 1, dakle, e, Time se sve više narušava britanska industrija. iz godine se smanjuje sve taj višak koji imamo i u uslužnim djelatnostima. Kada govorimo o dakle, ulaganjima, situacija isto tako nije povoljna Dakle, mi u stvari u Londonu financiramo našu konkurenciju koja dolazi iz e, Tajvana. E, isto tako možemo govoriti o gospodarstvima u dalekoj jazik koji imaju vrlo niske plaće Dakle, pragmatično bi se možda moglo reći da je to dobro za Europsku uniju, ali u stvari se time isto tako podržava svjetska trgovinska organizacija za otvaranje trgovine diljem svijeta i time onda Europska unija e, u stvari podržava globalne ciljeve, a ne ciljeve Europske unije. Posljednji govornik, kolega Pilan. Hvala. Tajvan je izrazio spremnost pregovarati o velikim iznosima i velikim investicijama i premda je taj otok nije priznat kao suverena država treba biti u fokusu našeg interesa zato što naš odnos prema Pekingu ne bismo smjeli njegovati na račun Tajpea, a pogotovo što vidimo da i odnos između Tajpea i Pekinga postaju sve bolji i intenzivniji. Takvi ugovori za nas mogu biti samo vrlo korisni, možemo i preko tog e, puta dobiti ulaz na kinesko tržište, osim toga može biti jedan dodatak sporazumu sa Pekingom. Osim toga postoji i pitanje potpore pravnoj državi i pluralističkom političkom sustavu koji mi možemo aktivno pružiti. Zbog toga zagovaram i jako podržavam intenziviranje odnose sa Tajvanom. A mislimo da su tu jako dobre uvjeti za investiranje, da je visoka zaštita naših investicija, pogotovo kad pomislimo kako je daleko Tajvan razvijen i kako je dobar u modernim tehnologijama. Hvala lijepo gospodine. Povjerenik I will... Gospođo predsjedavajuća, bit ću kratak, budući da sam već elaborirao o našoj politici u pogledu pitanja koje je postavio, koje mi je postavljeno. Htio bih istaknuti da mi odlučujemo neovisno na temelju interesa Europske unije i europskih građana. Da budem sasvim jasan. mi bismo željeli pregovarati s Tajvanom i ne bismo toga odustali zato što je Kina protiv toga, jer to je naše suvereno pravo. S druge strane, postoje i drugi kriteriji koji su važni, a to je relativni potencijal pregovora s Tajvanom u odnosu na druge opcije. Treba reći da u ovom trenutku naši su e, resursi iscrpljeni. I to sam, tu sam izjavu vrlo ublažio i ne bismo sasvim sigurno trebali odustati od ideje o pregovorima koji obuhvaćaju i pristup tržištu, ali e, u pravo vrijeme zadovoljan za što je Europski parlament dao gotovo jednoglasnu potporu komercijalnim, bliskim komercijalnim odnosima s Tajvanom. I to ćemo sasvim sigurno imati na umu kada eh, ćemo se baviti ovim pitanjem u komisiji. Hvala. mi smo dobili e, prijedlog rezolucije, sutra će se glasovati o njemu u 11.30 ujutro. Prelazimo na sljedeći